Darf Sie bitten, Platz vas Nastavljamo sa sjednicom. Prelazimo sada na četvrti izvorni krug. Kao prvo, moramo novog prebrojavača imenovati umjesto gospođe Doc. Prvo, moramo o tome odlučiti. Box. Zato mi je potrebna kutija kako bismo izabrali novog prebrojavača umjesto gospođe Doc. Frau Lara Komi. Gospođa Lara Komi. Eh. Okay. Hvala vam lijepa gospođa Komi. Dame i gospodo, sada prelazimo na četvrti izvorni krug. Podsjećam još jednom da prema članku 16. stavku prvom eh, iz našeg poslovnika prema u četvrti izborni krug možemo imati samo dva kandidata, ona dva kandidata koji su u trećem izbornom krugu dobili najviši broj glasova. To su gospodin Pitela i gospodin Tajani. Sada ću zamoliti donanske poslužitelje da podijele glasačke listiće i omotnice. Molim da prebrojavači zauzmu svoja mjesta. Gospođo Komi, vi trebate doći do e, e do G, dakle slova, to jest do pozicije broj 3, kako biste zamijenili gospođu Doc. Ne, ne, to ću vam reći, vaš e, Glas možete predati na kraju. Možete odmah uzeti mjesto. Gospodin Hökmark, on je za mene signal da sve ide po planu. Gdje je on? Gdje? Hökmark, zuerst. Kao prvo gospodin Hökmark. Dann, meine Damen und Herren, haben Jesu li svi prvojači glasova zauzeli svoja mjesta? der U redu, onda krećemo sa izvornim krugom. Dame i gospodo, jesu li svi zastupnici glasali? Ne. Još jednom, da vas pitam, jesu li svi kolege, sve kolegice glasali? Želi još netko sada predati glas? Ne, ne, e, pričekat ću dok e, vi završite, to je jasno. So, letzter Dakle, zadnji poziv, jesu li svi glasali? Onda s ovime zaključujemo ovaj izborni krug. Molim prebrojavače da odu eh, u prostoriju R11. Eh, zvono će vas obavijestiti o tome kada nastavljamo sa sastancima, a isto tako ćete to moći vidjeti na zaslonima. Ich gehe in etwa davon aus, dass wir Polazimo od toga da ćemo između 21 sat i 21 i 15 otprilike e, saznati rezultat. Do tada prekidamo sjednicu.